Thank you very much. Hvala. Moramo usvojiti novi dnevni red za ostatak sastanka. Točka 16, geoblocking, će biti umjesto točke 19. Točka 17 bit će prva točka na sutrašnjem popodnevnom sastanku, a točka 18 vezano za franšize odgađa se za sljedeći sastanak. Molim vas, tišina. Hvala. Ovo je jako važno priopćenje. Sutra ujutro na sastanku odbora počet ćemo u 8.30 zato što moramo završiti u 11.30 za proslavu rimskog ugovora. To će se odvijati u plenarnoj prostoriji. Vidimo se dakle sutra ujutro u 8.30. Prva točka na dnevnom redu su e, informacije o delegaciji koja je išla u Indiju. Posjetili smo Mumbai i New Delhi između 21. i 23. Imali smo odličnu skupinu Andreasa Švaba, Jona Štefanica, Evelyn Gebhardt, Olga Šenalova, Marlene Mici iz SND-a. Bilo je jako zanimljivo prvi dan sa službenicima iz Carine Posjetili smo najveće e, luke za prijevoz kontejnera, razgovarali smo i o digitalizaciji carine. Tamo su vrlo učinkoviti. Bila nam je čast susreti se sa guvernerom. To nas je podsjetilo da je Indija država koju čini mnogo drugih država koje su slične kao i Europska unija. Drugog dana sastali, e, vidjeli smo jedan od njihovih najvećih tehnoloških parkova i vidjeli smo što rade po pitanju startupova. Susreli smo se s ministrima za potrošače, za informacijske tehnologije, Susreli smo se s dva odbora, parlamentarna odbora, jedan za internetske tehnologije, a drugi za e, potrošače, također i sa europskim veleposlanikom i mnogim drugima. Program je bio izvrstan, jako gust. Imali smo mnogo sastanaka na visokoj razini, više nego prije. E, na sastancima ovog odbora indijske vlade imali smo vrlo duge sastanke na, na sa političarima na visokoj razini. I drago nam je da nakon dugog odgađanja indici su zatražili otvaranje pregovora o trgovačkim sporazumima između Europske unije i Indije. Dakle, očito bilo je vrlo uspješno da pošaljemo naš odbor AFKO i odbor za Indiju tamo u isto vrijeme. Priprema se izvrsno izvješće, priprema ga tajništvo, žela bi im zahvaliti na tom poslu. Elena je odradila izvrstan posao i hvala je na tome. To pokazuje kako možemo zajednički izgraditi bolju reputaciju i posao e, na korist naših građana u Europi. I to je bilo vrlo impresivnih nekoliko dana. Dakle, pročitajte izvješće. Hvala. Prva točka je mišljenje o prekograničnoj dostavi paketa, gospođa Biljana Borzan i dajem joj riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, govorit ću hrvatski. Europskoj uniji postaje veoma važan sektor. Godišnja prodaja u 2014. godini e, procjenjuje se na 369 milijardi eura. E, znatan udio prodaje u okviru e-trgovine rezultira fizičkom dostavom. Procjenjuje se e, da se potrošačima u Europskoj uniji godišnje pošalju 4 milijarde paketa. Djelotvorna i cjenovno pristupačna dostava preduvjet je za prekograničnu prodaju fizičke robe. E, međutim, tržište dostave paketa u Europskoj uniji i dalje je e, rascjepkano na domaća tržišta s golemim razlikama među pojedinim državama članicama. <coughs> Među glavnim preprekama za potrošače i trgovce na malo u e-trgovini su visoke cijene i problem prekogranične dostave paketa. E, trenutačna direktiva o poštanskim uslugama uglavnom se odnosi na pismovne pošiljke. E, s obzirom na to da se e, dostava paketa znatno povećala tijekom proteklih godina, potrebno je uspostaviti nova pravila koja će dopuniti postojeće zakonodavstvo. Studije su pokazale da su cijene za prekogranične pakete u prosjeku 3 do 4 puta veće od domaćih cijena. Oko 40% cijena prekograničnih paketa e, ne može se opravdati e, ekonomskim razlozima poput na primjer troška rada, količine i sl. dok su visoki e, troškovi dostavi povrata glavne brige potrošača prilikom prekogranične kupnje proizvoda na internetu. Visoke cijene proizvoda dostave također su prepreka za e-trgovce na malo koji prodaju na internetu one više utječu na mala i srednja poduzeća nego na velika. E, moj e, osnovni cilj prilikom izrade ovog izvješća bilo je stvoriti bolje odnose na tržištu poštanskim uslugama kako bi usluge dostave u konačnici bile što jeftinije. E, u razgovoru sa dionicima na tržištu predložila sam definiciju paketa kao poštanske pošiljke koja nije pismena pošiljka koja teži najviše 31,5 kg. Uredba se ne bi trebala primjenjivati na poduzeća koji imaju manje od 50 zaposlenih e, na temelju prosječnog godišnjeg broja radnika s punim radnim vremenom, radnika s nepunim radnim vremenom, privremeno zaposlenih radnika i samozaposlenih radnika kao e, osoba koje rade e, za podugovorna poduzeća na prikupljanju, razvrstavanju, transportu ili distribuciji paketa. Mislim da se svi možemo složiti da je na tržištu poštanskih usluga potrebna veća transparentnost. E, mislim da u ovu uredbu treba uključiti sve operatore koji se bave poštanskim uslugama, a ne samo pružatelje e, univerzalne usluge. Na taj način možemo najbolje ostvariti ciljeve ove uredbe, a to su transparentnost i e, niža cijena dostave. Kroz e, svoje amandmane sam nastojala zaštititi poslovne podatke poštanskih operatera kod davanja prekograničnih e, e, tarifa i terminalnih naknada. Mislim da je važno obuhvatiti i terminalne naknade ovom uredbom jer je očito da se one nekad pregovaraju u dosta isključivim uvjetima i mislim da bi njihova transparentnost imala snažan utjecaj na ostvarivanje ciljeva ove uredbe. E, ipak s druge strane imam razumijevanja da su tarife i terminalne naknade osjetljivi poslovni podaci e, te moraju biti tretirani s maksimalnom povjerljivošću. E, ovim prijedlogom se želi zadržati povjerljivost tržišno osjetljivih poslovnih podataka, ali se nacionalnim regulatornim tijelima želi omogućiti E, ocjenu cjenovne pristupačnosti tarifa i mogućnost da traže obrazloženje ili dodatne informacije za nerazumno visoke tarife. E, zalažem se da postoje e, dvije verzije komisijinog izvješća, jedna tajna i jedna javna. Pristup mrežama davatelja univerzalnih usluga ključan je za nove subjekte, osobito mala i srednja poduzeća koje nemaju dovoljnu veličinu i opseg usluga da bi mogli razviti mreže dostave na državnoj razini uključujući udaljena područja ili da bi mogli sklopiti sporazume o prekograničnoj dostavi s nekoliko subjekata. E, time će se smanjiti cijene na korist potrošača i prekogranične trgovine i stvoriti veća konkurencija na tržištu dostave paketa doprinoseći na taj način razvoju novih i inovativnih rješenja. E, na radionici o poštanskim uslugama održanoj 1. ožujka akteri na tržištu poštanskih usluga izrazili su zabrinutost e, člankom 6 jer e, smatraju da bi lako mogao dovesti do takozvanog cherry pickinga. Zato sam primjenu članka 6 ograničila samo na malo i srednje poduzetništvo. E, nekoliko amandmana e, sam uvrstila kako bi se stvorila dodatna vrijednost e, za ove uredbe za krajnjeg potrošača tražim da otpis usluga dostave paketa uključuje mogućnost dostave i detaljne informacije za potrošača također tražim da se u uredbu uključe i različita rješenja poput povrata robe budući da potrošač najčešće ne zna koje su mu opcije Uh, konačno uh, želim reći da se veselim suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i svim ostalim kolegama. Vjerujem da dodatnim amandmanima možemo ovu uh, uredbu učiniti još ambicioznijom i boljom za krajnje korisnike poštanskih usluga. Hvala. Antonio Lopez White. Antonio Lopez. Prije svega zahvalio bih izvjestiteljici. Kao što sam rekao na prijašnjim sastancima ovog odbora, imali smo priliku sudjelovati na konferenciji i definitivno bi bilo dobro Znači, ambiciozniju uredbu. Mislim da se svi slažemo kao potrošači, jer svi smo potrošači, trebali, da bismo trebali poboljšati transparentnost i dostupnost informacija, te također rokove za isporuku. Što se tiče prekogranične isporuke za male i srednje poduzetnike, Mislim da bismo trebali poboljšati stručnost. Dakle, govorimo o općenito dostavi podataka u člancima 4 i 5 uredbe na ovom odboru. Želio bih čuti mišljenje ostalih skupina na ovoj temi. U članku 36 govori se da bi uvjeti na tržištu trebali biti isti. Dakle, usluge dostave paketa trebali bi dostaviti informacije koliki je njihov udio na tržištu, je li to 10%, a što se tiče pristupa mrežama onih koji pružaju univerzalne usluge, tu trebamo uračunati, e, misliti na ovo izbjegavanje cherry pickinga. I nadamo se da možemo uključiti ove komentare i postići dobar tekst kako bi se poboljšali uvjeti pristupa uslugama i uvjeti koje moraju ispuniti oni koji žele pružati usluge, mislim da moramo učiniti sve što je u našoj moći da smanjimo cijene, kao što je rekla izvjestiteljica. Dakle, cijene koje bi bile prihvatljive i malim i srednjim poduzetcima i potrošačima. Hvala. Van Bosut, svatko će imati tri minute ako je to kako moguće. Anelin, izvoli. Hvala ti lijepa, Viki. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu. Došlo do nekih e, prilagođavanja naspram prijedloga komisije, prije svega jasna definicija što je to paket, a ta e, definicija je jako dobra. Mislim da što su bolje definirani koncepti, da će biti i bolje po pitanju pravne sigurnosti. Što se tiče krajne cijene, terminalnih naknada, dakle, mislim da su tu kad kad sadržane pouzdane informacije o poduzećama i sigurno nije tako da želimo nepažljivo raspolagati informacijama i svima ih obznaniti. I vrlo mi je drago što je izvjestiteljica o tome vodila računa, dakle o tome tko će imati e, pristup informacijama ili ne. U članku šestu vidim da je izvjestiteljica govorila o pristupu mrežama za mala i sredna poduzeća. To je pristup kojeg ja podržavam. Naravno da je tako da kada imamo nove dionike, posebice mala i sredna poduzeća, da je njima teško sami razviti mrežu, a e, kod malih i srednjih poduzeća e, vidimo da su za njih pružatelji univerzalne usluge vrlo velike konkurentni. Tu ne bi smjelo doći do nesporazuma. E, što se tiče ostalih primjedbi, još jedna više horizontalna primjedba. Vidimo da još uvijek postoje visoki pragovi i visoka opterećenja zbog toga što postoje određeni zahtjevi za dostavom informacija. To možda nije toliko potrebno. E, komisija i sama kaže da e, se to tiče samo otprilike 10% svih cijena i komisija sigurno zna gdje se tu nalaze problemi. A možda bi bilo bolje da imamo jedan postepen sustav primjerice, da u prvom stadiju se samo trebaju predati određene informacije, a zatim ako onda dođe do problema E, s nekim posebnim e, pružateljem usluge e, koji primjerice zahtijeva previsoku cijenu, onda bismo mogli u jednom drugom stadiju tražiti još i dodatne informacije. Na taj način neće svatko morati predati uvijek sve informacije odjednom i neće onda morati preuzeti na sebe sav taj teret što se tiče upravljanjem informacija. Mislim da je isto tako dobro što se ovdje ne govori samo o pružiteljima univerzalnih usluga, već o pružiteljima svih e, usluga dostave paketa i mislim da bi e, onda u tom slučaju mogli imati bolje propise. Hvala. Hvala, gospođo Šaranzova. Hvala vam, gospođo ću ja isto tako upravo zahvaliti izvjestiteljici na njenom nacrtu. Općenito rečeno, mi smo sretni s njim, iako možda ne podržavamo neke točke, poput onih amandmana koje se tiču toga kako se računa broj zaposlenih osoba. Mislim da izvjestiteljica ima pravo što želi proširiti područje primjene, što želi s time pokreti sva poduzeća za dostavu paketa, a ne samo pružatelje univerzalnih usluga. Ako želimo usporediti naknade za e, dostavu, dakle bilo da sam malo poduzeće, bilo da sam pojedinac, želim imati sve opcije na raspolaganju, a ne samo ono što mogu dobiti kao uslugu u poštanskom uredu. Dakle, sve to obznaniti, pa makar i na nekoj stranici komisije će tome e, pripomoći. Posebice ako se to može e, dobiti u lako čitljivom obliku. U ovom trenutku već E, neke informacije se predaju državama članicama jednom i mislim da se ne treba taj zahtjev onda ponavljati. Dakle, trebalo bi vidjeti načelo samo jednom. I države članice bi se trebalo pobrinuti da e, podijele onda informacije među pojedinim dijelovima javne uprave, a nije na poduzećima da ponovno uvijek iznova iznova podnose iste informacije. Kada se radi o tome da odlučimo e, što je to pristupačno, sukladno članku broj 5, E, mojem klubu zastupnika će biti potrebno još neko vrijeme da procijeni zahtjeve iz direktive o poštanskim uslugama da vidimo je li to doista sukladno jedno s drugim. Što se tiče članka šestog, tu pozdravljamo da se ovo e, ograničava e, samo za srednje male poduzeća. nije potrebno da se to odnosi na velika poduzeća dostave paketa. Po našem mišljenju to bi moglo dovesti do toga da se izađe iz tog okvira čisto, čistog pregovaranja i da se neko pokušava možda na neki način prošvercati. Hvala vam i veselim se suradnji na ovom dosijelu. So we have, um, Dennis de Jong. Hvala. Dennis de je sljedeći. Hvala. Ne mogu biti kratak. dobili smo mnogo materijala od strane lobista. Svi se žale zbog toga što postoje određeni rizici povezani sa podacima, sa osjetljivim podacima, dakle kada se radi o konkurenciji i da postoji e, određeno administrativno opterećenje e, kod tih zahtjeva za informiranjem, ali naravno da sve u svemu dostava paketa se treba odvijeti uz jednu e, razumnu cijenu. Ja se slažem s onim kolegama koji kažu da još moramo dodatno razmisliti o tome. Mislim da je zanimljivo što smo čuli da neko kaže da treba e, dakle, riješiti e, one, one problematične točke u sektoru. Mislim da je to dobar pristup pravovremeno prije nego što istekne rok za podnošenje amandmana ćemo mi iznijeti naše prijedloge, ali kao što sam rekao, teško je o tome sad donijeti zaključak. Nismo još uvijek našli onu nit vodilju. Hvala, Pascal Duron. Hvala ti, Viki. Vrlo kratko. Naravno, zahvaljujem izvesteljici na izvjesnom poslu kojeg je već obavila i htio bih reći da naravno podržavamo eh, njenu želju da poboljša e, prekogranične usluge dostave paketa. E, to je jedan vrlo važan element doista. Istodobno treba povećati transparentnost, a i informiranost e, potrošača. Mi bismo samo naglasili dvije točke. To je nešto u čemu se slažemo s investicijom. Dakle, kao prvo, pravila tržišnog natjecanja u skladu sa ugovorima ne smiju i ne mogu služiti kao izgovor da se smanji kvaliteta e, pružanja univerzalne usluge. To je za nas vrlo važno. Dakle, ne bi trebalo doći do nekih, neke prepreke da se izvrši ta univerzalna usluga. Treba naći tu ravnotežu. A istodobno Slažemo se i sa načelom transparentnosti i nediskriminiranosti e, kada se radi o prekograničnoj dostavi paketa. ne bismo htjeli da neki veliki operateri mogu uživati u svim povlasticima, dakle što se tiče infrastrukture, a da ne snose troškove vezane uz to. I naravno treba olakšati i pristup malih srednjih poduzeća. Da, europska mala i srednja poduzeća trebaju moći e, iskoristiti e, to povećano tržišno natjecanje. Evo, to su amandmani vezano uz amandmane 36 i 37. E, Thank you. Are there any other shadows from the other groups? Hvala. Neki drugi izvjestitelji u sjeni? za neke druge klubove? Ne, onda nam slijedi gospodin eh, Guillermo Bertos. Hvala. Želim zahvaliti na radu kojeg je obavila izvjestiteljica. Nekoliko kratkih napomena. Kao prvo, što se tiče informacija o cijenama i o terminalnim naknadama, ne možemo tražiti te informacije samo pružateljima univerzalne usluge. To su informacije koje trebamo moći prikupiti od svih dionika na tržištu. Posebice postoje neke države gdje e, se neki operateri ne smatraju pružateljima univerzalne usluge, a ipak e, sadrže velik udio na tržištu. Naravno, e, povjeljivost podataka treba zajamčiti jer informacije o tarifama i o terminalnim naknadama su kad kad podložne dogovaranju. To su podaci koji moraju biti povjerljivi kako bi se osiguralo tržišno natjecanje i kako bi potrošač mogao e, moći dobro iskoristiti to i kako bi se spriječilo da se e, neutemeljeno cijene povećaju. Zatim, razmjena informacija među državama. Tu je važno da se te informacije upućuju Europskoj komisiji, a ne nacionalnim regulatornim tijelima. Zatim, kao drugo, članak šesti, tu općenito moramo razmisliti o tome kako bi trebao izgledati taj pristup e, tim mrežama. E, hoće li to biti moguće samo za pružitelje univerzalne usluge ili e, će se tu raditi o općenitom pristupu za sve? Isto tako, po mom mišljenju je važno da se posebice uzmu u obzir zaposlenici, da ih se definira. Naime, postoje mnoge tvrtke koje zlopotrebljavaju e, zaposlene radnike i radnike koji nemaju e, direktni radni odnos e, s poduzećima. Možda bismo mogli proširiti tu definiciju kako ne bi došlo do e, zloupotrebe sustava i kako se ne bi iskoristila ta e, pravna rupa, dakle kada se radi o osobama koje su samostalno zaposlene. Hvala. Kalas. Hvala vam lijepa. I ja bih htjela zahvaliti izvjestiteljici. Mislim da se svi slažemo zapravo. Tu se radi o tome da se pod takne ehm, trgovina putem interneta. I stoga bismo trebali raditi na svim onim područjima s kojima možemo to postići. To znači sve ono što se tiče poverenja, što se tiče brzine dostave, mm, što se tiče samog prometa. Radi se o tome da se paketi dostave do ljudi, ali naravno radi se i o tome da se paketi mogu poslati natrag e, proizvođaču e, ili trgovcu ako je to potrebno. Mi imamo pravne propise o poštanskim uslugama. U to spadaju pisma e, i preporučene pošiljke i mislim da nema smisla proširiti to ako se to neće odnositi na sve radi se o dostavi paketa i onda e, to ne bi trebalo vrijediti samo za neka poduzeća, a za neke druge ne. Dakle, onda bi došlo do nelojalne tržišne konkurencije. Dakle, to mora se onda odnositi i na univerzalnu uslugu ti propisi se trebaju odnositi e, na sve i na pružitelje univerzalne usluge, kao što sam već inače će doći do e, nelojalnog tržišnog natjecanja i u tom smislu podržavamo izvjestiteljicu što se tiče tog pristupa. Osim toga, ako postupimo drugačije, doći će do nejednakosti na tržištu. Neki će imati koristi od toga, za njih će to biti veliko poboljšanje, za druge će to biti stroža pravila i neće biti poboljšanja. Mi želimo da tržište dobro funkcionira, da je potrošač zaštićen i onda tu moramo e, biti e, pravedni i tako i postupiti. Hvala. Andreja Švab. Hvala vam lijepa. Vrlo kratko. Kao prvo, ja naravno zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu mislim da e, nije lako riješiti ovu problematiku i stoga je njen rad toliko objedan, ali i sve ono što je rekao naš izvesti u sjeni Antonio Lopez Isturis. To je pravi put. Mislim da kada se radi o pitanju kako možemo izvršiti pritisak na određene pružatelje u Europi, trebali pokušati naći rješenja. Ali istodobno bi one koji već pružaju e, tu uslugu u Europi ne bi trebali možda staviti u taj isti koš. Jer postoji razlika između toga e, imam li ja visoke cijene u jednoj državi članici ili se odlučim otvoriti, ali onda imam poteškoće povezane sa dostavom paketa u druge države članice i stoga kod članka šestog doista moramo pripaziti na to e, je li ovo ex ante određivanje cijenja za pružitelje univerzalne usluge nešto što možemo doista tako lako napraviti imamo bijelu knjigu o budućnosti Europe i mislim da bi to moglo postati konkretno, ali neke države članice se žale da je cijena jako visoka, iako E, su upravo pružatelji univerzalne usluge u pojedinim državama one koje traže najviše cijene. Tu treba tražiti odgovornosti od nacionalnih vlada i sigurno da možemo i e, na, na, na čelu država to riješiti. I stoga bih zamolio da doista pomislim još jednom o tom članku šestom. Hvala, nekoliko e, misli i od mene. Hvala vam na radu. Ja predstavljam državu članicu koja je još uvijek država članica koja ima jednu od najviših razina elektroničke trgovine u Europi, a ima i jako e, konkurentnu uslugu prekogranične dostave paketa sa 14 različitih operatera. Dakle, tamo gdje imamo dosta tržnog imamo i dosta elektroničke trgovine i dobro poslužujemo potrošače. Naravno da to zahtijeva i ulaganje od strane poduzeća, dakle oni moraju imati stabilan prihod e, kako bi ulagali, kako bi ulagali u infrastrukturu koja im je potrebna. Mislim da nije razumno e, tražiti od jedne kategorije poduzeća da obznane informacije o ugovorima s drugim operaterima, a ne tražiti to isto od njihovih konkurenata. Dakle, ova ideja da pružatelji univerzalne usluge moraju obznaniti informacije svojih ugovora, a drugi ne, po meni nije razumno. Pitanje povjerljivosti je pokriveno eh, pravom o tržišnom natjecanju i mislim da tu dakle, možemo možda naći neko bolje rješenje i mislim da bismo trebali e, napraviti propise samo tamo gdje nam dokaze to nalažu, a ja mislim da ovdje ne možemo naći jedno rješenje za sve, zato što imamo te različite razine e, tržišnog natjecanja. Želi li komisija nešto reći? Da. Hvala vam lijepa, hvala na mnogim korisnim prijedlozima u izvješću, primjerice kada se radi o definiciji paketa u članku broj 2 ili o razjašnjenju o tome E, što bi trebala biti e, referentna ponuda u članku 6. Što se tiče tarifa u članku 5. tu smatramo da možemo smanjiti opterećenje. Europska komisija nikad nije imala namjeru da e, procijeni sve tarife, već samo one gdje su nam potrebna još dodatna pojašnjenja želim samo naglasiti e, nešto što mislim da se trenutno ne svača dobro, dakle to što mi želimo proširiti opseg u članku četvrtom i članku petom na sve operatere. Doista rečeno je da upravo da imamo već dosta e, veliko tržno natjecanje na tom području i stoga mislimo da to ne trebamo regulirati. E, članak četvrti i članak peti ograničiti samo na pružatelje us, univerzalne usluge. Objašnjenje je sljedeće. Oni već imaju e, taj, tu obvezu da pruže uslugu s kojom se pokriva cijeli teritorij i za tu javnu uslugu primaju zauzvrat i neke e, prednosti. Stoga mislimo da treba usporediti ono što se može usporediti, a ne da tražimo široku transparentnost gdje pokrivamo različite vrste usluga i različite operatere. Mi imamo dakle jedinstveno e, digitalno e, jedinstveno tržište, a postoje i e, neke druge platforme za potrošače i proizvođače na malo. Dakle, tu se bojimo da vlada nesporazum i da će to jako opteretiti kako operatere, tako i one koji iznose propise. Imamo tisuće operatera i svakako nam cilj nije bio da procijenimo cijene svih njih. Hvala. Biljana, jedna minuta za kraj. Svim kolegicama i kolegama na raspravama eh, pozdravljam potporu vezanu za E, mala i srednja poduzeća. E, također vrlo mi je zanimljiv prijedlog vezano za smanjenje administrativnog tereta. E, slažem se sa brigom Serđa za, oko, oko izrabljivanja samozaposlenih radnika i za stajalište o tarifama i terminalnim naknadama. također vezano za Viki, Vikinu raspravu pozdravljam primjer koji je navela i naravno Moram reći da sva tržišta nisu ista, ali moramo naći određeni balans. E, naša, e, naša zadaća je da brinemo o potrošačima i e, naravno da, da su sva očekivanja od ovoga usmjerena prema njima. Još jedan puta zahvala svima i podsjećam da je rok za amandmane 29.3. Hvala. Thank you very much. Hvala najljepša. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću na vlastitu inicijativu o e, duljem životnom vijeku proizvoda. Izvjestitelj je Pascal Durand. Pascal, molim te, nemoj dulje od pet minuta. Hvala. Meni je ograničenje dovoljno, samo mi treba nešto narediti i ja ću to poslušati. Ako kažeš pet minuta, Viki, to će biti pet minuta. E, što se tiče praktične strane, htio bih e, zahvaliti svim kolegama koji su e, mi dali amandmane, više od 200 amandmana. Ja sam proučio mišljenje Kristel Schadr-Moser i pokušao sam integrirati njeno mišljenje i sve te amandmane naravno. I dakle, s praktičke strane, s praktičke strane moram reći da budući da u četvrtak imamo sastanak izvjestitelja u Sjeni, trebali bismo do sutra u podne biti u stanju e, imati kompromise, odnosno kompromisne amandmane i to moram naglasiti zato što znam da određeni broj izvjestitelja u sjeni e, brine po tom pitanju. Dakle, moramo se držati tog roka koji ističe sutra. Budući da vam je vjerojatno važnije čuti tuđe komentare nego moje, jer ćemo ovdje raspravljati o amandmanima. Što se tiče programiranog zastarijevanja, pokušao sam biti ne suviše formalan u ovome izvješću, zato što se radi o izvješću koje je kontroverznije nego što ja to pokušavam e, prikazati, ali e, ustanovio sam dakle da je izvješće izazvalo puno, odnosno to pitanje je izazvalo puno kontroverziji. Bilo je 16 različitih verzija. Neki su htjeli to zadržati, neki e, maknuti. Čak je, su neki prijedlozi išli do sankcioniranja nepoštivanja načela zabrane programiranog zastarijevanja. Dakle, pokušao sam ja naći neki srednji put. Osim toga, dakle kratko da naglasim sedam mjera koje ja predlažem u izvješću bi trebale biti zadovoljavajuće u smislu kompromisa, što se tiče popravka, što se tiče zahtjeva funkcionalnosti i kružnog gospodarstva zatim o e, programiranom zastarjevanju sam već govorio, a zatim e, pitanje garancija e, je isto tako važno pitanje, a isto tako jedna novina pod navodnicima ovog izvješća jest zabrana zastarjevanja softvera. To je sve važnije pitanje i mislim da se tim pitanjem moramo pozabaviti u ovom odboru zato što je to pitanje sve češće na tapeti kad se radi dakle o pravima potrošača. Evo, Viki, čak sam ti ostavio i dodatnog vremena, odnosno govorio sam i manje od pet minuta, a sada sam vam na raspolaganju. Hvala najljepša. Adam Schenfeld je prvi govornik. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Hvala najljepša što ste mi dali riječ. Na samom početku htio bih vam čestitati na ovom izvješću, zato što sama poanta ovog izvješća je ispravna i lijepa, kao što su i druge brojne ideje, ali e, najvažniji su detalji, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi u stadiju provedbe. Dakle, zamisao je prekrasna, svi želimo kupovati dobre proizvode koji se neće kvariti, a ako se proizvod pokvari, svi se nadamo da će ga se moći e, popraviti, odnosno da ga sami možemo E, odnijeti na popravak ili eventualno vratiti proizvod. Tu naravno moramo isključiti cipele ili e, modnu odjeću, zato što svi želimo se e, oblačiti u aktualnu modu po sezonama. Sve je to krasno, kako da provedemo te grandiozne ideje. Sami naslov izvješća upućuje na to da se sve svodi na dobrobit potrošača i poduzeća. Dakle, ako želimo provesti ovu uredbu. Naime, imali smo 225 amandmana, to znači da nisu svi baš najsretniji sa tekstom. E, znači, sve pokazuje na to da ne može e, nešto biti dobro i za potrošače i poduzača. Netko mora platiti. E, tako funkcionira tržište. Ako želite ova pravila provesti doslovno, dobili biste E, nezadovoljstvo na sve strane. Nezadovoljni bi bili potrošači, mala srednja poduzeća se nikako ne bi mogla držati takvih, takvih pravila i tržište bi nestalo. Tržište bi samo po sebi trebalo biti glavni regulator. Evo, toliko od mene što se tiče općih primjedbi, a sada bih htio vam ukratko ukazati na neke konkretne elemente koji se, ja mislim, trebaju bolje predstaviti prikazati u ovom izvješću. Mislim da bismo trebali e, više naglasiti pravo korištenja zamjenskih e, dijelova tako da vlasnik proizvoda može lakše popraviti svoj proizvod. Međutim, europske uredbe to ne omogućavaju. Dakle, ovdje govorim o zamjenskim dijelovima i autoriziranim trgovcima. Dakle, ako želimo ići na ruku potrošačima, onda bismo trebali ići u tom smjeru. Proizvodi bi trebali biti pouzdani i trebalo bi ih se moći jednostavno popraviti, ne samo kod ovlaštenih e, trgovaca, nego bismo trebali dozvoliti zamjenske rezervne dijelove koje proizvode druga poduzeća odnosno ne poduzeća koja su proizvela i izvorni proizvod, e, to bi za 90 do 100% smanjilo trošak e, popravaka. Evo sada ću završiti predsjedateljice, samo sam, htio sam vam dati neke primjere, ali budući da nemamo vremena, još samo nešto od mene. Mislim da bismo trebali e, u e, tržišnom gospodarstvu sve odlučivati na temelju konsenzusa i e, tu mislim na porezni sustav. Ovdje se kaže da bi se porezima trebalo stimulirati tržište. Mislim da to nije dobro rješenje. Dobro, oprostite, ali moram vas podsjetiti da budući da nam je dnevni red tako nakrcan, rekla sam na prethodnom sastanku da ćemo biti strogi s vremenom i sada ću zaista vas morati zamoliti, izvjestitelji, molim vas, pet ili šest minuta, dobro, šest minuta, ok, a izvjestitelji u sjeni, molit ću vas da se držite četiri minute, e, oprostite, ali imamo toliko posla kao odbor, ne znam što da učinim, kako da riješim to pitanje, mogu vam i mailove poslati. poslati. Sada, gospođa Jakon Sari. Hvala, gospođo sisiteljice. Često se kaže da je Europska unija jako udaljena od svojih građana, ali to nije slučaj s nama. Mi smo ovdje vrlo bliski e, potrošačima. Mi ovdje sada govorimo o produljenom e, životnom vijeku za, za proizvode. I na početku bih htjela zahvaliti izvjestitelju. S njim se slažem u pogledu brojnih e, točaka, a isto tako mi je drago čuti da su i moji amandmani uključeni u e, kompromisna rješenja. Prije svega što se tiče jamstvima, odnosno zahtjevima za jamstvo, naravno da potrošači moraju imati izbora. Dakle, proizvod, se ili treba moći popraviti, ili se kupcu mora dati, vratiti novac ili novi proizvod po nižoj cijeni. Proizvođač bi trebao biti dakle odgovoran za uočene probleme, poteškoće, odnosno manjkavosti. E, na taj način bismo stvorili nova radna mjesta. Ali da sad ponovim. Dakle, odabir bi trebao biti na potrošaču. Potrošač bi trebao imati izbora, trebao bi imati opcije. I kada bi se proizvod popravio, onda bi se jamstvo trebalo produžiti. Ovo je usko blisko povezano sa izvješćem Arimont. Mislim da je važno da države članice imaju pravo provoditi stroža pravila o zaštiti potrošača u ovom smislu. Primjerice, Govorila sam o produljenju garantnog roka. To je recimo dobar primjer. I još kratko samo želim reći nešto što ja mislim da je jako važno, a to je pitanje rezervnih dijelova. Dakle, oni moraju biti lako dostupni. Zato su nam potrebni rokovi, vremenski okviri. Moramo dakle definirati vremenske okvire u roku kojih rezervni dijelovi moraju biti raspoloživi potrošačima čak i nakon što se originalni proizvodi povuku s tržišta. Isto tako potreba nam je forum potrošača gdje bi se mogli, moglo baviti ovim pitanjima. Naravno, važno je promotriti kriterije održivosti i moramo dakle osmisliti takve kriterije održivosti za proizvode. To se mora učiniti na različitim razinama. Mi kao političari moramo voditi računa o kriterijima održivosti za proizvode, odnosno moramo o, tom, o tome razmisliti. A zatim, što se tiče država članica, države članice trebaju imati mogućnost e, proizvesti visoko kvalitetne proizvode koje je moguće popraviti. Izvjestitelj je govorio o pojednostavnjivanju i nisam sigurna da mi je u potpunosti jasno što on pod time misli. Predsjedateljica prekida govornicu. Ne slažem se sa smanjenjem zaštite potrošača e, u skladu s tim, ako je to ono na što on misli. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Dalton. Hvala, hvala izvjestitelju na ovom izvješću i budući da e, postoji 225 amandmana, pokazuje da je interesa mnogo. Mislim da je životno trajanje, životni vijek proizvoda vrlo važan, potrošači su sve napredniji i resursi koji su im na raspolaganju su sve brojni i zato rasprava je e, na mjestu. Ja sam podnio 20 amandmana gdje pokušavam postići e, ravnotežu između e, učinka na e, tržište i e, koristi za potrošače. Primjerice što se tiče popravaka, svi se slažemo da trebamo više popravaka da bismo smanjili otpad i učinak na okoliš, ali moramo zaustaviti začarani krug pretjeranih e, e, i, previš, prevelikog broja popravaka. Na to se ne smije isto trošiti previše vremena za proizvođače. Isto tako mislim da poduzećima moramo dati vremena da se adaptiraju na poslovne prakse u skladu sa kružnom ekonomijom tako što će im omogućiti za ulaganje u nove tehničke vištine koje će biti potrebne za njihovu radnu snagu. Zato mislim da ubrzano donošenje novih i većeg broja pravila nije pragmatično rješenje. Zatim što se tiče između odnosa između poduzeća i kupaca, povjerenje je vrlo važno. Kupci moraju znati što mogu očekivati od proizvoda u smislu izdrživosti prije nego što ih kupe. A slažem se s izvjestiteljem kad kaže da bi e, trajni proizvodi trebali imati dulji, e, dulji garantni rok i e, trebali bismo napraviti poticaje za proizvodnju dugotrajnih proizvoda. Neke države članice su po tom pitanju bolje, a isto tako moramo paziti da potrošači ne izgube već postojeća prava i zato bi države članice koje imaju um, strože odredbe trebali omogućiti da ih zadrže. Evo, to je naravno povezano sa ostalim uh, odredbama, odnosno uredbama o kojima raspravljamo. Hvala, Dita Šaranzova. Hvala, gospođo izvjestiteljice. I ja bih isto tako htjela zahvaliti izvjestitelju i naravno e, nesumnjivo je da će produljenje životnog vijeka proizvoda donijeti prednosti za brojne sektore i potrošače. Ali pitanje je kako da postignemo cilj smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. kako da e, stvorimo ekonomiju popravaka, e, e pa to je jedno od najboljih rješenja. Da bismo tome doprinijeli moramo naći poticaje i za potrošača, ali i za proizvođače, kako bismo postikli e, situaciju koju svi pobjeđuju. Prvo, potrošači moraju imati više informacija o proizvodima koje posjeduju informiranje kroz promociju je vrlo važno. Primjerice kampanje o osvještavanju e, potrošača o tome kako da sami produlje vijek trajanja svojih proizvoda, kako ste vi naveli u izvješću, ili jednostavno kroz promociju odgovornog ponašanja potrošača e, kao što, vi, e, kao što stoji u nekim od amandmana. Isto tako potrebno je educirati potrošače da ih se potakne na e, popravak, a ne bacanje proizvoda i zato sam predložila amandmane koji se odnose na standardizaciju pravila e, i priručnika u odnosu na popravak i veću trajnost proizvoda koje će potrošači lakše razumjeti. Isto tako, pružanje informacija na internetskim platformama i olakšavanje kupnje kroz digitalne račune. Međutim, ne slažem se sa obveznim označivanjem, kao što sam već e, prošli put e, rekla i zato sam u svojim amandmanima e, izbrisala sva upućivanja na to. Mislim da to neće dati e, jasne informacije potrošačima, nego će stvoriti dodatnu zabunu time što će stvoriti preveliko bujam e, informacija, a i rizično je u smislu pregovaračkih e, aspekata za ovaj prijedlog. Isto tako mislim da bi bilo važno uvesti standardnu definiciju održivosti proizvoda što bi učinilo proizvode atraktivnijima za potrošača, ali kao što sam rekla to se treba činiti na dobrovoljnoj osnovi, a ne prisilno. Zatim što se tiče zastarijevanja, ja bih zabranila proizvode kod kojih postoje planarano zastarijevanje pod uvjetom da postoji jasna definicija i suvisli sustav koji može neovisno testirati i provjeriti planirano zastarijevanje. Ali moje pitanje je jasno, moje pitanje za komisiju je kako da to postignemo. Ne želim se samo e, osloniti na svjedočanstva zviždača, nego moramo imati neovisni sustav. Evo toliko od mene. Radujem se radu na ovom izvješću. Hvala. E, Marko Zulo iz FDD-a. Hvala, gospođo predsjedateljice, hvala izvjestiteljici. Podnijeli smo amandmane kroz koje želimo ponuditi naše ideje jer rečeno nam je da ekonomija funkcionira na taj način da je nemoguće ga promijeniti. Mislimo da to nije istina. Istina je upravo suprotno. Mi želimo društvo u kojem su proizvodi trajni i mogu se lako popraviti. Želimo da bude pravilo ponovno korištenje e, materijala kružno gospodarstvo bilo bi dobro za potrošače. Oni su već umorni od toga da im se proizvodi toliko brzo kvare, a kad bi oni trebali trajati mnogo duže. Mislimo da postoje alternative. Trebamo promijeniti pristup gospodarstvu, ona treba biti temeljena na popravku i to lokalno. To bi poticalo specijalizirane vještine i znanja. I jako je važno da to bude na lokalnoj razini. Mislim da su jamstva jako dobra ideja, to bi povećalo vrijednost robe, ali također bismo željeli e, da, da se misli i na okoliš E, moraju biti dostupni i rezervni dijelovi i moramo poduzeti korake kako bi potrošači radije popravljali proizvode, a ne kupovali nove. Kako bismo sve to uspjeli kao politička stranka, mi moramo dati smjernice i poticaje. I to tako da sve ove prakse postanu stvarnost i da dobijemo takav oblik gospodarstva. Jako je važno ulagati, na primjer, u 3D printanje, kako bismo proizvodili rezervne dijelove. To bi žela i industrija i građani. To bi značilo da građani mogu sami popravljati svoje proizvode. Kao zakonodavci mi bismo trebali uvesti kazne onima koji podrivaju trajnost proizvoda, na primjer kroz programirano zastarijevanje. Mislim da je to temeljni dio onoga čime se mi bavimo u politici, kako bismo doveli do drugačije budućnosti kako nam želi tržište i mislim da bismo to mogli postići svojim amandmanima. Hvala, kasnimo gotovo 30, 20 minuta, imam četvero govornika, svakome jedna minuta. Gospođa Borzan, izvolite. E, zahvaljujem se. Hvala izvjestitelju na ovom e, odličnom izvješću, svim kolegama koji, ga trude, koji se trude učiniti ga još boljim za potrošače i za okoliš. E, građani se često javljaju da nakon što im istekne jamstvo ili se uređaj pokvari, a uređaj se pokvari, kvar je nerijetko takav da se ne može popraviti. Također, rezervni dijelovi su vrlo skupi, žale se često e, majstori koji popravljaju dakle takve uređaje da im posao loše ide jer jednostavno ljudi nisu motivirani e, popravljati uređaje jer e, cijena rezervnog dijela je skoro kao polovica novog uređaja. Upravo zbog toga sam ja kroz amandmane tražila da se uvede oznaka e, koja bi e, govorila o trajnosti e, proizvoda i to bi na taj način bi građani bili sigurniji, bili bi spremni izdvojiti i više za, taj aparat. Jako puno naših građana smatra da se uređaj oh. Hvala Biljana, Marija Grapini. Hvala vam, ovo je izuzetno važno izvješće i ja mislim da su izvjestitelji izvjeste u Sjeni napravili dobar posao. Ja sam isto tako podnio neke amandmane koji su mi vrlo važni. Jedan od tih amandmana tiče se toga da trebamo imati norme o korištenju pojedinih proizvoda. Upute za korištenje trebaju biti razumljive kako bi krajnji korisnik mogao moći koristiti proizvod. Zatim isto tako mora postojati ravnoteža između prava potrošača i prava malih i srednjih poduzeća. Moramo harmonizirati e, jamstvo na unutarnjem tržištu životni vijek ne bi trebao biti drugačiji u pojedinim državama članicama. Zatim, odluka kupca želi li dati popraviti proizvod, da ili ne, to treba njemu prepustiti. Hvala. Thank you. Gospođa Kolina, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice. Kao prvo želim srdačno zahvaliti izvjestitelju ja sam izvjestiteljica u Sjeni za mišljenje odbora za okoliš i zbog toga s velikom pažnjom pratim ovaj dosije. Ekološki prednosti e, dugotajnosti proizvoda su jasni. Kasnije ih se mora nadoknaditi, ne mora ih se toliko brzo novo kupiti, e, radimo manje otpada i manje koristimo sirovine pri proizvodnji proizvoda. Izvjestitelj govori o zahtjevu da se treba izraditi gospodarski model na temelju korištenja. To je za njega najbolje rješenje i ja sam dosta skeptična po tome pitanju. Mislim da to može biti određeno rješenje, ali ne rješenje za sve i da tu moramo postupati na e, diferenciran način. Mislim isto tako da e, privreda može stvarati ovaj izazov, da može stvarati proizvode koji će se lakše dati popraviti. E, kratko rečeno, mislim da je najveći izazov u ovom izvješću na vlastnu inicijativu to da trebamo imati ravnotežu. Hvala gospođo Kolmanen. Thank you. Tak for det. Jeg skal prøve at gøre det rigtig kort. Vi har kun et minut. Også tak til ordføreren. Øh, jeg håber, I får så mange... Hvala predsjedateljici. Nadam se da ćemo moći uključiti što je više moguće ovih amandmana u izvješće. Mislim da trebamo imati katalog ideja koje će nadaknuti komisiju na zakonodavstvo u ovom području. Upravo sam došla s Envija gdje je povjerenik Katajnen bio e, govorio o direktivi o ekodizajnu i poslu koji rade na tome. Važno je imati zakonodavstvo u tom području na području energetike uspjeli smo ostvariti velike uštede i mislim e, da je jako važno da imamo ove zahtjeve za dužom trajnosti proizvoda i ja se slažem s time da treba vi bolje informirati potrošače možda kroz etikete kako bi oni znali koliki je očekivani rok trajanja proizvoda. Hvala. Hvala, vraćamo se izvjestitelju. Hvala. Neću sada ulaziti u nikakve detalje, zato što je previše različitih aspekata, elemenata. Samo bih htio zahvaliti svima onima koji su govorili, a svima onima koje interesira ovo pitanje. Moram reći da mi je drago da ova rasprava e, toliko interesantna. Pokušat ćemo riješiti sva pitanja koja tiču garancija, e, e, trajnosti i, i tako dalje. Svi oni koji se boje da postoji rizik da će će se smanjiti e, prava potrošača u nekim državama bez brige, to uopće nije u interesu ovog izvješća. Ja ću u svakom slučaju paziti na to da se u ovom odboru nikako ne ograniče prava potrošača. Hvala, žao mi je što vam nisam mogla dati više roka trajanja za ovu raspravu. Veselimo se razmatranju kompromisnih amandmana na kada je to sutra, dakle sutra ćemo imati kompromisne amandmane. Sljedeći izvješće je Sabin Verhees o e-upravljanju. Dakle, Sabin Verheen, izvolite. Hvala vam. Ja ću vam učiniti uslugu, gospođo predsjedavajuća, bit ću izuzetno kratka. Kao prvo želim srdečno zahvaliti svima na podnesenim amandmanima. Ukupno smo zaprimili 98 amandmana. Nije ih, hvala Bogu, toliko mnogo. I e, oni većinom daju odličan input i stoga sam sigurna sam sigurna da ćemo naći dobre krajnje formulacije. Imamo neke dodatke vezano uz teme o kojima se govori u izvješću, ali i neke potpuno nove aspekte s kojima produbljujemo to. Još ćemo više govoriti o otvornim standardima, o digitalnim vještinama, o elektroničkom sudjelovanju eh, i o nekim drugim aspektima, aspektima morati pozabaviti. I eh, mislim da možemo razraditi elektroničku upravu. Najveći dio amandmana imaju isti cilj i stoga ćemo izraditi kompromis amandmane o pojedinim poglavljima i na sastanku s izvjesnim sjeni ćemo o tome raspraviti. 5. travnja bih rado srela svi izvestelji u sjeni i mislim da ćemo konstruktivno vrlo dobro moći poraspraviti o najvažnijim temama zato što najveći dio amandmana ide u istom smjeru i stoga mislim da u ovom odboru možemo postići veliku većinu. Veselim se već daljnjoj suradnji i zahvaljujem svima onima koji su podnijeli amandmane. Hvala, Biljana Borzan, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prvo se želim zahvaliti e, kolegici Sabine na odličnom izvješću. E, prijelazom na e-upravu može se povećati učinkovitost usluga te poboljšati razumijevanje i uključenost građana u javne usluge. Na taj način jačamo političku participaciju građana u javnu, te povećavamo transparentnost javnih usluga. Akcijskim planom za e-upravu 2011. do 2015. ostvareni su dobri rezultati na europskoj razini i na razini država članica. E, slažem se sa stajalištem kako Europska unija treba poticati e, razmjenu e, primjera najbolje praksi i tehnologija među državama članicama. Pozdravljam namjeru komisije da uspostavi jedinstvenu kontaktnu točku koja bi građanima i poduzećima omogućila pregled svih relevantnih informacija preko jedinstvenog pristupnika. Na taj način ostvarujemo puni potencijal jedinstvenog tržišta zahvaljujući smanjenju administrativnog opterećenja e, za građane i poduzeća posebice u prekograničnim uslugama. E, tehnologijom oblaka <clears throat> mogu se ostvariti dodatne prednosti e-uprave. E, standardi e-uprave moraju biti u interesu društva u cjelini na način da budu uključivi, pravedni i prilagođeni budućim potrebama te ih treba razvijati na otvoren i transparentan način. E, digitalne vještine su neizostavan e, preduvjet za sudjelovanje u e-upravi. E, samo 28% europskih kućanstava u, ruralnim područjima ima brzu fiksnu internetsku vezu, a prosječna pokrivenost mrežom 4G u ruralnim područjima Europske unije samo je 36%, iako za cijelu Europsku uniju iznosi 86%. E, moramo imati na umu da postoje e, brojni razlozi za odbijanje korištenja internetskih usluga kao što je neinformiranost nedostatak vještina pogrešne percepcije e, potrebno je premostiti i spriječiti digitalni jaz među zemljopisnim područjima među osobama različitog socioekonomskog statusa i među različitim generacijama komisija i države članice trebaju promicati medijsku i internetsku pismenost posebice za ranjive skupine Naglašavam važnost cjeloživotnog učenja te stjecanja i razvoja digitalnih vještina na radnom mjestu. E, e-uprava će imati pozitivan utjecaj na radnike na unutarnjem tržištu zahvaljujući pojednostavljenju prekograničnog priznavanja njihovih stručnih vještina, socijalnih prava i socijalnih naknada. E, pozdravljam amandmane koje su uložili moji kolege iz grupe koji se e, tiču tržišta rada. E, stavila sam amandmane i o e-zdravstvu, budući da e, uz pomoć e-zdravstva se može znatno poboljšati kvaliteta života građana zahvaljujući dostupnijoj, isplativijoj e, i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente. Na kraju e, htjela bih se nadovezati na stajalište kolegica e, iz ALDE-a koje je izneseno na prijašnjem sastanku. E, jako je važno da su korisnici usluga e-uprave da moraju u stvarnom vremenu se upoznati s tim kako se njihovi podaci koriste. Moram na kraju reći da sam zadovoljna velikim dijelom amandmana i vjerujem da ćemo imati dobro izvješće. Hvala. Um, Richard e Gospodin Sulu, Sulik me zamolio da govorim umjesto njega. Ispričava se što nije mogao biti ovdje, ali on pozdravlja ovo izvješće, ovaj nacrt izvješća i on misli da se svi možemo složiti da je digitalizacija usluga potrebna i poželjna, standardizacija usluga može donijeti koristi i prednosti građanima. Interoperabilnost je ključna značajka, pristupačnost usluga građanima drugih zemalja osnažit će unutarnje tržište i unaprijediti kvalitetu usluga. Također treba postaviti specifične ciljeve kao što je u amandmanima 11 i amandmanu 12 Aldea. Također se spominje i važnost jedinstvene pristupne točke. On bi podržao amandman 38 gospođe Meidl koji poziva komisiju da pregleda koristi i smanjenje troškova vezano za usluge u eu uniji. Također, tehnologija brzo napreduje, to vodi do velikih razlika među generacijama i među ruralnim i razvijenim područjima. On bi također naglasio da države članice trebaju određivati prioritete koje žele financirati, te također želi podržati amandman 75 od zelenih e, vezano za jezične barijere koje treba riješiti omogućivanjem pristupa informacijama na e, najkorištenijim, e, najvećim jezicima Europske unije. Ova zadnja rečenica nije moja, to je gospodina Sulika. Prekogranične internetske usluge trebaju biti posebno dostupne u engleskoj verziji, jer je engleski jezik najkorišteniji u Europskoj uniji. Hvala. Hvala. Amandmani koje je moj klub podnio govore o glavnim stvarima koje sam ja već spomenula zadnji put kada smo imali razmatranje nacrta izvješća. Mislim da bismo trebali biti ambiciozniji vezano za ovo jedinstveno načelo koje bi donijelo velike koristi građanima. Komisija bi do kraja 2017. trebala pokrenuti to samo jednom načelo Također trebamo biti ambiciozni vezano za digitalne recepte za lijekove, jer tu e, bi mogli, mogli ostvariti velike koristi. Postoje nekoliko inicijativa, ali još nitko nije uspio u potpunosti omogućiti prekogranično izdavanje recepata. Mnoge države članice već imaju one-stop shopove gdje građani mogu e, obavljati administrativne poslove i građani mogu kroz taj portal e, obavljati administrativne poslove. Komisija bi trebala olakšati razmjenu najboljih praksi o korištenju principa inovacija jer ono se baš i ne koristi. Postupak ograničava kak, kakav je on sada inovacije u javnoj nabavi. Što se tiče sigurnosti, e, razvoj usluga e upravljanja tiče se podataka. Trebali bismo uvijek preferirati rješenja koja štite sigurnost podataka. E, to se tiče razmjene podataka između decentraliziranih baza podataka i to je bolje nego da su svi podaci sadržani u jednoj bazi podataka. Ne znam što misle izvjestitelji o tome, a veselim se daljnjoj suradnji s vama. Hvala. Hvala gospodine. Mm, Hvala. Kao prvo želim ispričati gospodina Šolteša, našeg izvjestitelja u Sjeni. I sadržaj u engleskom prenijeti njegove riječi kako bila sigurna da to dobro činim. Dakle, gospodin Šoltaš eh, zahvaljuje izvestelji i slaže se s time da trebamo imati ambiciozne ciljeve za akcijski plan EU-a za EU upravu u okviru eh, strategije o jedinstvenom digitalnom tržištu. Još uvijek ima previše prepreka eh, svim građanima za pristup digitalnoj administraciji, a mi smatramo da biti digitalna administracija treba biti inkluzivnija. Gospodin Šoltaš eh, posebice naglašava da treba učiniti više napora kako bi internetske stranice postale pristupačne za starije osobe i za osobe s invaliditetom i kako bi bile lakše za korištenje. Eh, poboljšati digitalne vještine je vrlo važno, posebice kada govorimo o starijim osobama kojima često nedostaje vještine ili samopoznanje za korištenje digitalnih usluga. Isto tako slaže se s izvjestiteljicom da interoperabilnost i otvoreni podaci su od ključne važnosti i naglašava potrebu za zaštitom e, podataka pri prijenosu podataka. I e, najzad, gospodin Šolta se slaže za to da treba izraditi program za e-zdravstvo i prikupljenje informacija treba poboljšati kako bi se olakšalo pružanje zdravstvenih usluga za sve. Hvala. Imali danjih govornika? Hvala vam. E, Sabine, želiš li nešto zaključno reći? Da, mislim da doista idemo u istom smjeru kada se radi o centralnom e, pohranjivanju podataka. Mislim da se u mom izvješću više radi o tome da trebamo imati centralnu točku za pristup, a ne da podaci se trebaju prikupljati e, na jednom centralnom mjestu. Treba postojati dobra interoperabilnost između pojedinih tijela, e, treba omogućiti dobru razmjenu informacija i to ne znači nužno da moramo imati centralno skladištenje podataka, ali to znači da e, treba prilagoditi standarde na taj način da se informacije međusobno mogu razmjenjivati i da prije svega građanin uvijek ima slobodu odabrati e, čemu želi pristupiti, a čemu ne i posebice kada se radi o tome da se samo jednom šalju podaci nekoj službi, a ne uvijek iznova. U prekograničnom kontekstu je to, mislim, vrlo važno da dakle tu uspijemo stvoriti e, dobru interoperabilnost. Isto tako mislim da je izuzetno važno kada se radi o kibernetičkoj sigurnosti, o zaštiti podataka, da tu radimo napravo na tome zato što će povjerenje građana samo rasti uh, u slučaju da riješimo ova pitanja sigurnosti, kao što se tiče um, mrežne infrastrukture, tako i što se tiče zaštite osobnih podataka. Hvala vam lijepa. Sljedeći rok je glasanje u odboru to ćemo održati 25. travna. Sljedeća točka na dnevnom redu je mišljenje o novom programu vještina za Europu. E, vodeći odbor su odbori, zapravo dva odbora, odbor Empoli i odbor KULT. Mi izrađujemo mišljenje. E, Izvestite za mišljenje gospođa Marija grpin i njoj predajem sada riječ. Hvala vam lijepa. Dragi kolege, u lipnju 2016. godine je komisija predstavila novu agendu za vještine u Europu, Europi sa ciljem da se već u mladoj dobi nauče vještine koje bi onda trebalo biti priznate diljem Europske unije. Ja smatram da je taj prijedlog izuzetno važan. Što se tiče obrazovanja, tu smatram da je važno da postignemo napretak u skladu sa potrebama tržišta. Na tržištu rada trenutno nemamo dovoljno e, stručno obrazovanih ljudi. Prijedlog komisije za to da se smanje razlike u obrazovnim sustavima, e, to je nešto što ja izuzetno pozdravljam, ali postoji još uvijek neka administrativna opterećenja. Prije svega što se radi e, mobilnosti i priznavanja pojedinih zanimanja. Te prepreke treba ukloniti. Zatim, korištenje e, sustava za e, informacije na unutarnjem tržištu, to je nešto što izuzetno pozdravljamo. Priznavanje diploma e, treba zajamčiti svugdje. To treba vrijediti i za one koji žele raditi u nekoj drugoj državi članici. nedovoljna ujedinačenost na tržištu rada, nedostatak e, stručno obrazovnih ljudi, pa i što se tiče studenta, studenata, vježbenika, e, osoba koji su u stručnom obrazovanju, sve to treba ukloniti. Europska komisija treba osigurati financijska sredstva e, u programu Obzor 2020 i to za sve kategorije zaposlenika. Na taj način možemo smanjiti razlike u obrazovanju na korist tržišta rada. Odgovarajuće financiranje za obrazovanje osoba za različita zanimanja treba zajamčiti. A što se tiče zaključaka iz Rige, treba poticati e, stručne škole. Ja čekam prijedloge izveste u sjeni. Do 28. ožujka u 12 sati e, možete podnijeti amandmane. Nakon toga ćemo odrediti e, datum za sastanak s izvjestem u sjeni. Hvala. Hvala. Mislim da će Roberto Roberta govoriti u ime izvjeste u sjeni e, Pučana, dakle umjesto Eve Mejde Hvala, ona je u Bugarskoj, pa ne može biti ovdje, ona e, podržava sve ove preporuke i sve e, što se iznosi u nacrtu mišljenja. Ona smatra da je ovo važno kako bi naglasili koja su ona područja gdje moramo imati poboljšanja, kako bi bolje usuglasili obrazovanje i zahtjeve tržišta rada. Isto tako e, treba napredovati po pitanju mobilnosti, priznavanja stručnih diploma i ove socijalne dimenzije, tu treba smanjiti administrativno trećenja. E, Eva bi još i korak dalje. Nijedna strategija za poboljšanje vještine u Europi neće se moći primijeniti ako e, ne govorimo o alternativnim putevima obrazovanja. Mi smo danas predvodnici po pitanju inovacije i poduzetništva i stoga bi trebali povećati prednosti koje donosi naš obrazovni sustav, uključujući i stručno obrazovanje, kako bi povećali broj istraživača inovatora. Ona isto tako smatra da e, trebamo e, nadići potrebe tržišta rada i da se trebamo usredotočiti i na onu obuku obrazovanja što može e, povećati e, poduzetništvo, kreativnost, inovaciju, što može stvoriti nova područja djelovanja, osnažiti ljude e, i potaknuti talentirane i aktivne građane na djelovanje. I ne bismo trebali zaboraviti mlade ljude, kako što se tiče obrazovanja u školama, tako i na sveučilištima, samo sa E, dobrim, e, sveobuhvatnim strategijama e, učenja digitalnih vještina možemo se pobinuti da osobe u budućnosti ne budu samo korisnici digitalnih usluga, već i stvaratelji digitalnih usluga. Imamo nacionalne ekonomije koje su sve više globalizirane, međusobno povezane i znanje drugih kultura i drugih stavova je izuzetno važno za dobru suradnju i za inovaciju. Isto tako kao zaključak treba e, paziti da ne zapostavimo niti jednu regiju, budući da transformacija industrije jako ovisi o digitalnim vještinama. Ali kada govorimo o tim vještinama, ne smemo zaboraviti da nam je potrebna metodologija, da vidimo kakve su rezultate tih obrazovanja, dakle kako studenata, tako i e, stručnih e, tako i što se tiče stručnog školovanja i veselimo se suradnji sa svim izvjestima u Sjeni. Hvala. Hvala. Zbunjena sam jer e, je Ulrike ovdje kao se na mom popisu, ona nije ovdje, hoće neko govoriti u njeno ime? Ne. Morsen Lockhart. A evo, Ulrike je upravo stigla. Predat ću riječ prvo Mortenu, onda ćeš imati vremena da se smjestiš. Morten, izvoli. Hvala. Samo polako. Hvala kao prvo izvjestiteljici na ovom radu. Ja se spotno se slažem sa ciljem i sa agendom. Vrlo je pozitivno što komisija i izvjestitelji se koliko je važno da mm, uskladimo dakle, obrazovanje s jedne strane i tržište rada s druge strane. Konkretno što se tiče mišljenja, ono ne bi trebalo biti dulje nego što je to potrebno i stoga se nadam da nećemo stvoriti od toga božično drvce i prikupiti sve ideje. Ovo je dobro ishodište po mom mišljenju, a mislim da bismo mogli poboljšati tekst što se sljedećeg tiče. Trebamo naglasiti da je potrebno priznavanje kvalifikacija i diploma, kao i uvijek trebali bismo izbjeći da se sustave opterete. Nasuprot tome trebali bismo se doći na učinkovitost. Što se tiče stručnog obrazovanja, tu brojke jasno pokazuje da treba e, studente e, izvesti na tržište rada, dakle dati im mogućnost uvida u tržište rada prije nego što završe diplomu, da je to važno. Nažalost, ne možemo kao parlament mnogo toga učiniti, možemo samo reformirati tržište rada kako bi ono postalo inkluzivnije, fleksibilnije, na taj način možemo staviti naš rad, e, stvoriti gospodarski rast i nova radna mjesta. No ovo je odgovornost država članica, nažalost oni su prespore što se toga tiče. Ja ću podnijeti neke amandmane vezano uz ovo što sam upravo spomenuo. Hvala. Ulike Tebesius, izvoli. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća, ispričavam se na kašnjenju. Kao prvo, hvala lijepa izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. E, komunikacija komisije o e, europskoj agendi, e, o kompetencijama pokazuje da doista moramo djelovati. No, bojim se da znamo za loše rezultate, ali da nemamo trenutno još dobre rješenja. E, politika obrazovanja i isključivoj nadležnosti država članica. Dobro je da među državama članicama postoji natjecanje što se tiče najboljeg obrazovnog sustava, da slabije države članice mogu imati uzor i da mogu u tom smislu onda povećati e, obrazovni nivo u cijeloj Europskoj uniji. E, nama spadaju samo zadaci koje imaju prekogranični karakter, to su programi za razmjenu učenika i studenta kao i međusobno priznavanje kvalifikacija i diploma na temelju e, jasnih kategorija. Jedna četvrtina e, ljudi ne može ne zna dobro pisati, e, čitati ili ne zna dobro računati ili ima slabe digitalne vještine, to kaže Europska komisija. Isto tako nisko stručne osobe imaju tu poteškoća, govori se i o niskoj razini obrazovanja imigranata. To je nešto što možemo riješiti samo ako preuzmo vlastitu odgovornost. Tržišta rada se jako razlikuju u pojedinim državama, a često i između pojedinih regija. I stoga nije moguće pronaći jedno za sve. E, primjerice, mi se govori o e, okviru za stručno obrazovanje. Ne, trebali bismo uzeti u obzir regionalne karakteristike i tu um, izaći u susret uh, potrebama malih i srednjih poduzeća što se tiče kvalificiranih ljudi. Dakle, uh, paušalno povećanje financijskih sredstva uh, iz programa Europske unije, to je nešto što mi ne podržavamo kao načelo i naši amandmani će u tom smislu izgledati. Hvala. Hoće li još neko govoriti o ovoj temi? Ne. Da, Nikolaj Dantin. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti izvjestiteljici na izvjesnom mišljenju. Ona je ukazala nekoliko važnih točaka do kojima je nama jako stalo za budućnost Europe, za dinamiku našeg gospodarstva postoje nejednakosti i njih treba ukloniti. Zatim isto tako administrativne prepreke treba ukloniti kako bi zaposlenici u EU postali mobilniji. Već je i rečeno da je vrlo važno da treba podržati u što većoj mjeri razvoj digitalnih vještina. u okviru četvrte e, industrijske revolucije su potrebne upravo ovakve digitalne vještine. To bi doista trebao biti prioritet za nas i za e, europska društva. S time možemo konkretno riješiti i problem nezaposlenosti i poboljšati tržnu konkurentnost malih i srednjih poduzeća, a oni su e, oslonac europske ekonomije. Zatim, Postoje europska financijska sredstva s kojima možemo e, podržati e, stvaranje radnih mjesta, to se i navodi u mišljenju. I što se tiče razvoja digitalnih vještina, tu sam izuzetno zahvalan zbog toga što je izvestiteljica govorila o e, kategorizaciji govorila je o onim kategorijama ljudi koji su marginalizirani, govorila je o imigrantima. Na taj način možemo se obračuniti sa svim onim fenomenima koji dovode do društvene nejednakosti. Hvala vam lijepa. Marija, želiš još nešto reći? Da, samo kratko izvoli. Da, uvodnom govoru sam kratko govorila. Sada zaključno bih htjela zahvaliti svim govornicima i svim izvjestiteljima u sjeni. Razveselila sam se kada sam usvrdila da je Europska komisija izabrala tri smjera. Jedan od tih smjera tiče se boljeg odabira zanimanja. Trenutno imamo velik broj mladih ljudi koji su završili obrazovanje, a da to obrazovanje ne odgovara onome što zahtjeva tržište rada. To je doista veliki gubitak, gubitak u, pitanju obrazovanja. E, moramo podržati stručno obrazovanje, moramo stvoriti poveznicu između gospodarstva i obrazovanja radne snage. Zahvaljujem vam i očekujem prijedloge svih kolega. Hvala vam lijepa. Dakle, sljedeća točka na današnjem dnevnom redu je e, mišljenje o ostvarivanju autorskih prava i srodnih prava koji se primjenjuju na određena internetska emitiranja, organizacija za difuziju te reemitiranja televizijskih radijskih programa. Vodeći odbor je odbor Juri, a prema pravilu 54. je pridužen odbor Kult, a e, prema članku 53. izrađujemo mišljenje i e, Julija Reda je naša izvjestiteljica na mišljenje. Sada ću odmah predati riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo bih htjela zahvaliti svim izvjestem u sjeni na amandmanima. E, dosta ih je, ali njihov broj je e, u redu. Još smo rano u samom procesu, zato što vodeći odbor Juri još nije predstavio svoje izvješće i stoga sam dosta uvjerena da možemo pravovremeno izraditi kompromisne amandmane te nadam se doći do izrade kompromisnih amandmana do kraja travnja. Sutra ćemo o prvom paketu kompromisnih amandmana održati sastanak s desnom u sjeni i tu mislim da ćemo se uspjeti općenito složiti onim najkritičnijim točkama, a zatim ćemo kasnije imati dodatne kompromisne amandmane prije glasanja. Ali htjela bih naglasiti da ako neke od kritičnih točaka ne obuhvatimo u ovom prvom paketu komorskih amandmana, da mi izvesti u sve o tome obvijeste kako bismo postigli općeniti politički dogovor o onim najvažnijim točkama i to što prije moguće, a onda možemo um, po potrebi uh, izraditi um, uvodne izjave. Dakle, ovdje se radi o sljedećim temama. Kao prvo, pitanje e, ugovorne slobode, zatim e, e, načelo zemlje porijekla, područje primjene, dakle kako bi tu internetske usluge mogli definirati, zatim kolektivno upravljanje, to jest definicija reemitiranja i zatim formacija u članku broj 2 što uključuje i kriterije o plaćanju, dakle to je sadržano u tom članku. Ja bih e, iznijela e, nekoliko komentara vezano za amandmane. Što se tiče ugovorne slobode, mislim da smo tu već postigli dosta veliku konfligenciju među klubovima zastupnika. Ja sam povukla uvodnu izjavu broj 11. E, to sam sada zapravo ponovno uvela, ali sam napravila neke izmjene u dogovoru s izvjestom se i snaga se nadam da se sada svi slažu s tom formulacijom. Ali ja želim naglasiti da sva ona pitanja ugovorne slobode trebamo e, staviti u ovu uvodnu izjavu da ne trebamo to pitanje spomenuti u nekim drugim dijelovima izvješća. Što se tiče e, internetskih usluga, većina klubova zastupnika e, ne želi uključiti sve vrste incidentskih usluga u ovo izveće, ali većina kluba zastupnika se slaže sa načelom e, zemlje porijekla, dakle što se tiče pomoćnih internetskih usluga. I tu sam ja ponovno htjela uvesti upravo tu formulaciju pomoćne internetske usluge to je e, dosta velik korak u se drugim klubima zastupnika, ali sada mislim da svi izvesti u sjeni trebaju specificirati točno o kojoj vrsti sadržaja se tu radi, što žele uključiti, a što bi htjeli da, radio televizijske kuće isključe i zašto. E, dakle, cilj je da imamo koherentna pravila za televizijske kuće i prije svega bih htjela izbjeći da E, po, po načelu zemlje porijekla prvo obuhvatimo radiotelevizijske kuće, ali da onda odjednom preko vremena se to načelo više prestane uvažavati. Mislim da bismo trebali izraditi formulaciju gdje bismo rekli da ako se neki sadržaj stavi na internetu uz poštivanje e, načela porijekla, da onda tako to ostaje u budućnosti. Stoga ja predlažem da s jedne strane uključujemo tu e, sadržaj kojeg stvaraju radio televizijske kuće, E, zatim imamo sadržaje za koje je kuća dobila licencu, ali samo na određeno vrijeme i da to dvoje razlikujemo. To je različito uz, e, vezano uz prijedlog komisije. Tu govorimo o određenom vremenu, ali e, kaže se da sadržaj od treće strane ne može ostati na internetskoj stranici radioteljske kuće kada licenca istekne. A zapravo se tu e, ne radi nikakva razlika. Hoće li se to načelo zemlje projekla prvo poštivati, a zatim će prestati vrijediti ali istodobno sav sadržaj kojeg stvaraju radio televizijske kuće, one mogu ostaviti na, na svojim internetskim stranicama koliko dugo žele. Isto tako e, neki žele naglasiti načelo tehničke neutralnosti, a drugi se žele podržavati prijedloga Europske komisije, ali glavno pitanje na koje trebamo odgovoriti je to treba li se uključiti i PTV usluge e, u ovo ili ne. I stoga mislim da je kao prvo važno naglasiti da neke države članice već e, omogućuju kolektivno upravljanje. I mislim da je vrlo važno da tu izradimo nešto što ne zabranjuje, nešto što je već običajna praksa. I stoga moj prijedlog nije da uključimo usluge e, IPTV-a u potpunosti u ovo, već da ih uključimo samo ako su zaštićene primjerice nekom vrstom e, lozinke. Dakle, to neće biti u potpunosti dostupno svima, već samo onima koji imaju lozinku za to i onda možemo vidjeti kako e, možemo tu izraditi formulaciju. Mislim da je to važno za e, potrošače zato, što ako internetske usluge uopće ne uključimo u to, onda, onda ćemo smanjiti e, korisnost uredbe o prenosivosti i mislim da to treba biti pokriveno i da treba primjerice zaštititi pristup tom reemitiranom sadržaju, na primjer s lozinkom. Ja ću nakon prvog sastanka predstavljanja predložiti drugi paket kompromisnih amandmana vezano uz uvodne izjave i ako postoji nešto kritično što nismo pokrili u prvom paketu, molim vas kažete mi to i 24. i 25. travnja mislimo glasati o tome. Hvala. Hvala. Pascal Raymond je izvjestitelj u sjeni zapučene. Govori neko u ime njegova. E, dobro, sada e, Virginie za e, socijaliste. Hvala. Uh, ovaj prijedlog komisije, primjerice što se tiče proširenja načela zemlje podrijetla je neočekivan, zato što je to sada predstavljeno kao nešto što je nužno, ali kada poslušamo različite aktere na tržištu, to nisu tražili niti ekonomski, e, niti e, proizvođači sadržaja, niti oni koji ih emitiraju, a naprotiv to će donijeti do e, brojnih e, nedostataka. jedan mali broj e, onih koji emitiraju to traži, ali kako bismo uveli ravnotežu u ovaj tekst, čudno je ovo pitanje načela zemlje podrijetla, ali u prijedlogu komisije tu se dakle radi samo o dodatnim uslugama e, e, na internetu, dakle za nas je to pitanje problematično i tome se previdimo. Ako se radi, kao što je to slučaj u nekim argumentima, da se usredotočimo na određene vrste programa, onda možemo se usredotočiti samo na konkretne vrste programa, ali nemojmo stvoriti uvjete u kojima sutra će e, ugovorna pozicija e, aktera na tržištu biti posebno degradirana na tržištu i e, moramo paziti da ne nagrizemo još dodatno e, prihode kreatora sadržaja u korist e, onih koji ih reemitiraju, jer ćemo naštetiti, e, općenito govoreći, kulturi. Zatim, što se tiče kolektivnog upravljanja koje je obvezno za reemitiranje, mislim da bi trebalo dodatno precizirati prijedlog komisije i e, zašto to ne proširiti na neke e, otvorene usluge na internetu, ali e, uz recimo identifikaciju korisnika. Ali kao što je reklo, mislim da to kolektivno upravljanje postoji i trebamo ga zadržati kako ne bismo spriječili da se realizira ono što već danas postoji. Isto tako iznijela sam e, određeni niza prijedloga kako bismo osigurali tehnološku neutralnost e, u pogledu emitiranja od strane kabelskih operatera kako se time ne bi promijenile obveze e, kabelskih operatera i kako bismo osigurali pravednu raspodjelu zarade, ali e, kao što sam već e, sa Julijom e, Rejdom ustanovila, teško je složiti se oko kompromisnih amandmana. Nadam se da ćemo imati dodatnih sastanaka, ali ja sutra neću morati, moći doći. Međutim, preostalo nam je još puno rada na ovom tekstu, zato što vrlo smo daleko od konsenzusa u našim stajalištima u ovom trenutku. Hvala. Dan Dalton, hvala. Hvala, htjela bih e, zahvaliti izvjestiteljici e, na kompromisnim amandmanima i e, drago mi je da se ona trudi da uredba u budućnosti ide na ruku potrošačima i drago mi je što je pokušala uredbu e, unijeti duh današnjih vremena. Od 1993. puno toga se promijenilo i e, ima smisla sadržaj pružiti tamo gdje postoji potražnja i to ne znači samo povećati broj različitih sadržaja, nego omogućiti aktivnosti e, bez da ograničimo slobodu na tržištu. Trebali bismo dakle ohrabriti sve više proizvodnje s europske strane. Zatim što se tiče ugovornih sloboda, to je isto tako važno u kontekstu eh, stvaratelja sadržaja u Europskoj uniji. Međutim, mislim da možemo tekst dodatno razjasniti u odnosu na prijedlog komisije i u tom smislu sam podnio nekoliko amandmana. Što se tiče transmisije na internetu, odnosno emitiranja na internetu, mislim da trebamo biti realistični i ograničiti ovo samo na dodatne usluge A što se tiče reemitiranja, mislim da je najrealniji pristup da se tu ograničimo na zatvorene mreže kako bismo imali snažni okvir koji štiti integritet usluge. U preteklih 20 posebno pet godina pokazalo se da će u nekoliko sljedećih godina ova uredba, e, odnosno da će nekoliko godina nakon e, stupanja na snagu ova uredba zastarjeti i zato je važna e, klauzula o reviziji kako bismo omogućili isto tako da uključimo uredbu i sadržaj koji dolazi od potrošača. Nadam se da ćemo uskore budućnosti doći do konsenzusa. A još da jednom provjerim, jel netko želi govoriti za Paskala? Andreš, e, evo, pučani. E, moram e, vam prenijeti isprike od Paskala. On me zamolio da govorim umjesto njega. Nastavit ću na njemačkom. Pascal, um, hat... me još jednom zamolio da zahvalim kolegama i prije svega izvjestiteljice na dobroj suradnji i prije svega želim zahvaliti svima onima koji su podnijeli amandmane. On smatra da su kompromisni amandmani koje je izradila gospođa Reda dobar temelj za suradnju, ali odmah me moli da kaže da se uvijek nisu dovoljno uzeli u obzir zahtjevi pučana. Ja moram naglasiti još jednom da moramo pripaziti da imamo kulturu, kreativne, kreativnu kulturu koja se prije svega oslanja na male i srednja da njih ne smijemo oslabiti i da ovo otvaranje e, može donijeti sa sobom neke nepoželjne posljedice. Kao što je već jedan kolega rekao, geoblokiranje ne bi trebalo biti osnovna postavka i imamo Man 51 e, i e, tu moramo izistirati da se i dalje E, pridržavaju popisi o teritorijalnosti. Treba to povezati sa vrlo uskom definicijom ovih dodatnih internetskih usluga i e, njihovu cijenu. Pučani će podržati sve amandmane koji idu u tom smjeru, a možda bi bilo moguće i da primjerice Filip Žuva i drugi to isto tako podrže ako se njihove amandmani uzmu u obzir, kako bi imali veliku većinu u odboru. I samo jednu kratku riječ. Prošli tjedan smo se u Strasburu sastali sa eh, kanalom Arteom koji već sada granično nudi sve, e, sav svoj sadržaj i kada se radi o autorskom pravu, onda su oni rekli da oni mogu e, živjeti sa postojećim pravilima. Dakle, problemi postoje, ali čini se da e, je sam sektor već riješio probleme. Hvala. Hvala, Kaja Kalas i sljedeća. Hvala. Kao što je Dan e, Dalton e, spomenuo, ukazala bi na zakon o e, satelitskom i kabelskom emitiranju jer nema smisla da satelitski signali eh, stanu na granicama. Za moj klub eh, ovo je samo prilagodba na nove tehnologije. Direktiva eh, SATCAB ne ograničava ugovornu slobodu poduzeća, a još uvijek omogućuje blokiranje sadržaja i ovaj prijedlog nije od toga jako različit. E, nositelji prava boje se da će izgubiti svoj e, sadržaj, ali e, količina geoblokiranja koja se događa na internetu pokazuje nam da je kontrola i dalje moguća. Moj klub je ograničio opseg na online usluge, a ne samo na dodatne usluge, zato što tu nisu važne samo tehnologija ili distribucijske platforme, nego i autorska prava i potencijalne e, potencijalna publika. Zatim, što se tiče reemitiranja i to se treba svesti na kontrolu. Neki dionici misle da proširenje obuhvata na otvoreni internet će e, smanjiti prihode, ali reemitiranje ako se reimitiranje može provesti u kontroliranoj, u kontroliranim uvjetima, to se i treba uključiti i to ima veze s onim što si rekla o lozinkama. Ako želimo osigurati kulturnu e, raznolikost u e, Europi, moramo omogućiti e, emitiranje onima koji emitiraju sadržaj da se koncentriraju na kvalitetu sadržaja. Isto tako smo predložili u pogledu e, troškova bazu podataka kako bi se e, lakše vidjelo tko ima prava na neke sadržaje. E, za kolege koji više vole status quo, htjela bih ukazati na dvije strane. Prije svega što se tiče prenosivosti sadržaja, javni RTV, javne RTV kuće mogu preživjeti zato što građani plaćaju pristojbu. ako ne pojednostavimo pravila o tome, e, nikad se neće ta opcija iskoristiti i to na uštrb e, poreznih obveznika. Drugo, kanali koji su najdostupniji za besplatne internetske sadržaje su ruski kanali, a reemitiranje e, europskih sportskih događanja primjerice prije svega je dostupno na ruskim platformama kao što je YouTube istovremeno europski sadržaj ne dolazi do najmanjih država članica zato što to nije profitabilno. Dakle, nije mi jasno kako će nam Um, stavljanje zidova oko nacionalnih uh, sadržaja uh, biti obrana zajedničkih interesa. Mi uh, ne potičemo kulturnu raznolikost, nego samo spriječavamo da europljani druže jedni uče jedni od drugih. Hvala Kaja Kalas, sljedeći govornik bi bio iz guja ali njih nema i e, zato ću dati riječ Marku Culu iz Fda Nema ni njih? Dobro, onda smo došli do kraja popisa izvjestitelja u Sijeni. Tko još želi javiti za riječ? Sabine, izvoliš. Da, ja bih na ovom mjestu još htjela jasno reći da naravno da moramo prilagoditi novom digitalnom okruženju direktivu o satelskim i kabelskim e, operaterima. Ne možemo samo prenijeti ono što je postojalo u toj direktivi e, sada na novo stanje. Mislim da se tu jako ograničavaju prava e, nositelja autorskih prava. Čak i kada sami stvaraju sadržaj, onda radio kuće ne dobivaju to autorsko pravo na reemitiranje i na prenošenje putem interneta i pokušava se sniziti trošak za stvaratelje. Ako sada pokušavam preko naše izvorne direktive SetCap iskoristiti te mogućnosti, dakle, digitalna prava za digitalno prenošenje, onda bi to moglo dugoročno dovesti do velikih poteškoća kod za nositelja autorskih prava. Moramo postići dobru težu među nositeljima autorskih prava i e, potrebama e, pojednostavljenja zakona i e, legalnog prekograničnog pristupa to moramo osigurati slično kao što to sad već imamo u okviru diktive eh, kapsat, eh, a mislim da neki prijedlozi koje smo danas naveli vezano uz eh, ograničenje područje primjene, da se dakle ovo ne otvori dakle na sve, nego da se to primjeni samo na pojedinu ciljenu skupinu, mislim da na temelju toga možemo onda surađivati. Sama. Đulija Reda, e, za zaključak, hvala svima. Hvala svima koji su e, sudjelovali u raspravi i vidim koje su najvažnija pitanja, a brojne vaše dvojbe već su uključene u kompromisne amandmane. Tu se ne radi o e, jednosmislenoj provedbi načela iz kapsa direktive u ovu uredbu, odnosno za internet, nego se ovdje radi o specifičnim internetskim pružateljima uslugama. Primjerice što je sa e, slučajevima gdje su e, proizvođači zadržali svoja prava za online emitiranje. Ja mislim da u tom slučaju oni koji emitiraju sadržaje u okviru ove uredbe ne smiju na internet staviti nešto za što nemaju prava. Dakle, pitanje je isključivo ako dobiju licencu u zemlji e, podrijetla, E, to znači da to smije ići na internet, ali bi se pitanje plaćanja trebalo zapravo e, urediti u odnosu na stvarnu i potencijalnu publiku. Evo to smo pokušali riješiti kompromisnim amandmanima. Nadam se da ćemo ta pitanja riješiti. Isto što se tiče reemitiranja, uključene su internetske usluge ako su dobro zaštićene, a mislim da na temelju ovih općih načela da ćemo uskoro postići sporazum. Hvala. Hvala. Zadnja točka na današnjem dnevnom redu, zadnja ali ne i najmanje važna, je izvješće o Europskom aktu za pristupačnost, razmatranje kompromisnih amandmana, izvjestitelj je Morten Lockhart. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Dozvolite mi da pohvalim gospodina Švaba. E, bio je odličan predsjedatelj. Dakle, kako je stanje stvari? Posao je dobro počeo. Mislim da ostvarujemo dobar napredak. Imali smo prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni i mislim da smo prošli kroz dvadesetak članaka i prije nekoliko minuta smo podijelili e, najnoviju verziju kompromisnog teksta i mislim da nam jako dobro ide. Sljedeći sastanak izvjestitelja u Sjeni je u srijedu. Sada bih vam dao prigodu da poslušate predivni egzotični danski jezik, prebacit ću se na njega. E, mislim da o sljedećim temama možemo zaključiti raspravu e, ovaj tjedan. Povlačenje proizvoda s tržišta ako ne ispunjavaju uvjete za pristupačnost, također vezano za informacije e, potrošačima, kako to uzeti u obzir i moramo osigurati da se njihove potrebe uzmu u obzir. Te kako prenijeti ta pravila i kako ih provoditi. Izvješće se bavi definicijama, što nam je potrebno, jesu li definicije dovoljno precizne, e, zatim razgovaramo o aneksima, i želio bih još definirati što želimo postići s ovom pristupačnošću, ali ne i kako to postići. Mislim da ne smijemo ograničiti inovacije, a moramo imati jasne kriterije, moramo se i time baviti u kompromisnim manima. E, na kraju razgovarat ćemo o području primjene, što treba uključiti, a što ne u prijedlog. Kao što je već spomenuto, važno je postići kompromis u parlamentu kako bismo pokazali vijeću da je kompromis moguć. Mislim da moramo biti vrlo realistični, inače nećemo stići nigdje i nitko neće od toga imati koristi. Mislim da smo imali odličnu suradnju, postoji volja za kompromis i hvala svima koji rade na tome iz svih klubova. Mnogi misle da još treba pružati detaljnije informacije potrošačima, te da treba poboljšati pristupačnost proizvoda, a također trebamo naglasiti da treba uključiti organizacije u standardizaciju. Kao što sam već i spomenuo, otvoreni smo za prijedloge iz drugih klubova, ali oni moraju biti precizni. Važno je da imamo razmjenu informacija među državama članicama, to je jako dobar prijedlog, ako možemo i to uključiti, a i FTD ima prijedlog o tome što se može učiniti u pojedinim državama članicama. Mnogo je interesa za ovo izvješće i cijenim izvrstan dijalog koji smo imali s europskim organizacijama za osobe s invaliditetom. I veselimo se budućim raspravama sa svim dionicima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Sabine Verheven Hvala. Ja kao prvo želim zahvaliti gospodinu Vutegardu na našim izvjestiteljima i drugim izvjestiteljima dobre suradnji. Na zadnjem sastanku izvjestitelja u Sijeni smo mogli doživjeti e, taj konstruktivni duh. Mislim da smo dosta brzi i da smo već na dobrom putu da pronađemo kompromis amandman, iako naravno moramo raspraviti o pojedinim točkama. U ovoj današnjoj raspravi želim naglasiti da tu želimo ukloniti prepreke za unutarnje tržište za određene usluge, ali prije svega i e, veću pristupačnost osobama s invaliditetom, tim proizvodima i jedinstvenom tržištu. To je nešto što ne smijemo e, zanemariti. Dakle, radi se o tome da poboljšamo jedinstveno tržište i e, pristupačnost e, proizvodi i robi da e, to bude lakše za osobe s invaliditetom. Dakle, potrebni su nam jasni propisi koji će se moći provesti kako bi postigli te važne promjene. Mislim da smo tu na dobrom putu i da ćemo napraviti dobar napredak. Mislim da je važno da je isključena oznaka CE-a. To nije oznaka koja je za potrošače same po sebi, ali bilo bi dosta zbunjujuće. Mislim da tu možemo naći neko bolje rješenje. Primjerice isto tako e, da audiovizualne medije trebamo urediti po pojedinim sektorima e, tu smo napravili dobar posao vezan uz celonu raspravu o direktivi o audiovizualnim medijima, dakle kada se radi o radiotelevizijskim kućama, pružateljima, audiovizualnim uslugama eh, i posljedica mislim da smo tu već dosta toga napravili i možemo eh, naći granice između ovog, eh, ovog zakonodavstva i svega, svih onih provjeda vezano uz promet. Za članak 12. i 22. treba biti moguća iznimka koju možemo lako ostvariti, ali to ne treba se događati nama na proizvoljan način. Isto tako moramo još voditi detaljnu raspravu o standardima, kako ćemo točno urediti prilog prvi. Tu postoje različiti amandmani i sigurna sam da ćemo o tome voditi još pokoju raspravu. Stoga nam predstoji još određen posao, ali ja imam osjećaj da su svi sudionici jako motivirani i da su spremni konstruktivno raditi u ovom dosjeu. Želimo e, napraviti nacrt koji, koji će moći prihvatiti vijeće kako bi doista ostvarili poboljšanja za život osoba s invaliditetom i da onda u tom smislu budemo realistični. Hvala. Thank you Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Senhalova. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvala bih izvjestitelju na konstruktivnom pristupu kompromisu. Imam nekoliko komentara vezano za prvi paket kompromisa o kojim se raspravlja. Naglasila bih neka pitanja koja po mom mišljenju zahtijevaju dodatno razmatranje. Pitanje neproporcionalnog opterećenja, članak 12 i 22. Mislim da polako idemo ka kompromisu. Sjesna sam zahtjeva drugih klubova da se automatski isključe mikropoduzeća iz područja primjene. Međutim, ja sam još uvijek uvjerena da prijedlog komisije već daje izuzeća za određene situacije gdje zahtjevi za pričnu pašću mogu uzrokovati e, propast najmanjih igrača na tržištu. Ne mogu podržati razvodnjavanje teksta ni općenitu referencu na vijek trajanja proizvoda. Znam da izvjestitelj sluša i pozdravljam njegovu otvorenost novim rješenjima. Također cijenim to što se izvjestitelj slaže sa strukturnim dijalogom koji bi uključio e, e, subjekte koje predstavljaju osobe s invaliditetom. Vezano za članke 5 i 15, mislim da idemo ka uravnoteženom kompromisu. Ako želimo da potrošači mogu donositi informirane odluke, mislim da ambalaža proizvoda treba uključivati informacije vezano za pristupačnost u jednostavnom formatu. To ne mora biti posebni EU piktogram s certifikatom, ali potrošačima informacije ne bi trebale biti dostupne tek nakon kupnje. Što se tiče članka 17, trebali bismo biti oprezni nesukladni proizvodi ne bi smjeli automatski značiti veliki rizik u smislu članka 20 uredbe o nadzoru tržišta. Ali ako bude postala mogućnost e, potreba za povlačenjem proizvoda s tržišta, to mora biti omogućeno uredbom. Važno je vezano za članak 25 provođenje uredbe E, podržavam moj prijedlog uvođenja postupka žalbi za potrošače i to će dopuniti sustave za nadzor i provedbu. Novi članak 27a o prijelaznom periodu, što se njega tiče vrlo sam skeptična što se tiče kašnjenja provedbe kroz ovaj prijelazni period. Ja bih radije odredila jasne, ali razumne rokove za pristupačnost pojedinih proizvoda i usluga. Moramo još detaljno razgovarati o određenim člancima koji su ključni za naše ciljeve kao kluba socijaldemokrata. Zato se veselim daljnjim amandmanima izvjestitelja, pogotovo što se tiče područja primjene, aneksa i nekih definicija. Već je spomenuto da imamo mnogo posla ispred nas, ali vjerujem da ćemo postići dobre rezultate i veselim se daljnoj suradnji. Hvala. Gospođa Van Bojsut. Hvala ti lijepa, Viki. Nakon posljedne rasprave o ovom dosjeu u odboru smo već obavili dosta velik posao na sastancima izvesti u imali smo i e, tehničke sastanke i ako ništa drugo onda možemo reći da je izvjestitelj učinio što je više mogao kako bi okupio različita stajališta i e, kako bi iz njih onda mogao izraditi kompromis amandmane. Tijekom tih sastanaka sam ja već više puta izrazila svoje mišljenje u tom dosjeu i stoga neću to sada sve bespotrebno ponoviti. Ali drugi izvjestitelji u su već rekli da nam još predstoji čitav niz važnih tema o kojima ćemo morati još dalje pregovarati. Za nas je vrlo važno da se područje primjene ne proširi, trebali bismo uzeti u obzir i propise koji se odnose na pojedine sektore koji već postoje. Nadam se da ćete naše izmjene se uzeti u obzir, primjerice vezano uz oznaku CE. Mi smatramo da to nije odgovarajuća oznaka za ovakve vrste proizvoda. E, kada govorimo o uklanjanju prepreka. I što se tiče univerzalnog dizajna, moja kolegica Helga Stevens i ja smo s tim u vezi pokušali e, razjasniti e, rekavši da postoji određen nesporazum, ali da se to može lako riješiti. Ne želimo oslabiti e, obaveze proizvođača, mislimo da zbog pravne sigurnosti moramo samo to e, razjasniti i nadam se da će se moj amandman 397. uzeti u obzir pri izradi kompromisnih amandmana. S tim u vezi samo želim reći da sam e, zabrinuta zbog formulacije članaka s kojima se omogućava da se proizvodi u potpunosti skinu s tržišta ako odmah ne ispune zahtjeve po pitanju pristupačnosti. Mislim da o tome moramo nadalje razgovarati. Dakle, je li to doista e, proporcionalno ili ne? To ćemo morati razjasniti na sljedećim političkim sastancima a moram se ispričati i zbog toga što sam pristigla malo kasnije, imala sam još i neke druge sastanke prije ovoga, no mislim da smo na sastancima izvjesta u Sjeni već vidjeli da se mnogi od nas slažu više manje i da to već odgovara onome što je rekao izvjestitelj i nadam se da ćemo onda s drugim klubima moći ostvariti kompromis amandmane kako bi mogli izraditi dobre pravne propise. Hvala vam. U redu, nemamo govornika za GUE. Sljedeći govornik Đulja Rede za zelene. Hvala predsjedateljice. U ime gospodina Šoldes, izvjestitelja Sjene koji nije mogao biti ovdje, zahvalila bih gospodinu Lokegardu i njegovoj ekipi na radu na ovom dosjeu. Mi mislimo da su kompromisna rješenja dobra početna točka. Cijenimo komentare drugih skupina o tome kako poboljšati tekst. Postoji još posla na ključnim pitanjima, na primjer pitanje izgrađenog okoliša i prijevoza Ova pitanja su područja u kojima Europski parlament može utjecati pozitivno na ljudske živote. Poboljšanje pristupačnosti znači bolju autonomiju izbora za europske građane i bolju kvalitetu njihovog života. Ne radi se samo o 80 milijuna ljudi s invaliditetom u Europskoj uniji, već još više ljudi sa e, privremenim eh, invaliditetom kao što su trudnice i stariji ljudi. Radit ćemo s kolegama iz ostalih klubova kako bismo osigurali da naše stalište bude što ambicioznije. Hvala. Hvala. Gospodin Zulo, izvolite. Hvala predsjedateljici, hvala izvjestitelju usluge, proizvodi koji su prilagođeni osobama s invaliditetom, to je nešto što će nam biti sve potrebnije, pogotovo onima koji imaju invaliditet, inva, e, starije osobe, trudnice i moramo o tome razmišljati. Ne želimo situaciju u kojoj ćemo imati građane prvog i drugog reda. Naravno, morat ćemo se baviti pitanjem ograničenosti izgrađenog okoliša. Nema potrebe da učinimo bankomate pristupačnima ako su zgrade u kojima se oni nalaze nepristupačne. Što se tiče izuzeća, mi mislimo da se trebamo fokusirati na mikropoduzeća. Ova gospodarska kriza znači da takve tvrtke nemaju financijske mogućnosti da svoje proizvode i usluge učine pristupačnima. A što se tiče malih i srednjih poduzetnika, situacija je slična. Ponekad te tvrtke mogu imati 50 milijuna eura prihoda i do 250 zaposlenika. Ne želimo situaciju gdje postoji neravnoteža između uredbi koje postoje i uredbi koje bi poboljšale pristupačnost a koje ne bi potpadale u novi pravni okvir koji želimo mislimo da je jako važno imati jasna pravila i nadzor tržišta koji će se obavljati redovno, imajući u vidu činjenicu da moramo uključiti organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom. Dakle, potreban je nadzor tržišta. Nadamo se da ćemo pojednostavniti život pojedinaca s jedne strane, ali ne želimo previše birokracije s druge strane, jer to bi stvorilo situaciju gdje bi neke druge ljude mogli ostaviti pozadi. Ja bih željela, ako smijem reći nekoliko stvari, drago mi je što vas se toliko slaže, idemo u dobrom smjeru. Važno je sagledati ovo u odnosu sa drugim zakonodavnim aktima. Ja sam podnijela određene amandmane vezano za javnu nabavu i bilo bi dobro da i to uđe u kompromisne amandmane. Znam da mnogi kolege su predložili amandmane o korištenju formata NLF za ovo i korištenju oznake CE i nadam se da ćete Znači, alternativni pristup. Znam da to znači da nam je potrebna dodatna jasnoća u, o vezi između proizvođača i pružatelja usluga. To nije pokriveno amandmanima, ali to proizlazi iz toga kao posljedica. Dakle, veze i odgovornosti pružatelja usluga i proizvođača i tu trebamo pravnu jasnoću niste još govorili o području primjene, ali meni se sviđa izuzeće malih i srednjih te mikropoduzetnika. Još jedna važna točka, a to je univerzalni dizajn za sve standarde. To se može postići među operabilnim tehnologijama za pomoć osobama s invaliditetom. Dakle, ta tehnologija može biti dodatak, ona ne mora biti nužno ugrađena u sam proizvod. I to je znači dodatak koji bi pomogao osobi s invaliditetom da koristi proizvod. Amandman 396, njega sam također spomenula, vezan je za univerzalni dizajn i taj koncept koji mora biti moguć uz korištenje interoperabilnih uređaja. Hvala. Ima li još komentara? Ne. Morten, izvolite. Hvala vam i hvala i na ovim zadnjim primjedbama. Mislim da to pokazuje da Velik dio kolega u ovom odboru imaju dosta visoka očekivanja i ambicije. Sada kada sam saslušao kolege, vidim da mi je to potvrdilo da je naš rad dobar i da idemo ravno napred eh, s odgovarajućom brzinom. Naravno, uzet ću ono što ste rekli na razmatranje, to će učiniti moj tim i veselim se sastanku u srijedu. I s time smo, dame i gospodo, završili e, ovaj sastanak današnjeg popodne. Hvala lijepa što smo se podržavali programu. Podsjećam sve da sutra krećemo u 8.30. Hvala vam.